visokog predstavnika za sigurnost e, Europske unije vezano uz unapređenje procesa E, vezano uz e, odluku Velike narodne skupštine Turske o ukidanju zastupničkog imuniteta za 138 zastupnika, dakle izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Nažalost, malo kasnimo za rasporedom. Imamo vrlo dug popis govornika koji se žele javiti za riječ. Većina ih je dobila na raspolaganje jednu minutu i ja bih vas sve želio zamoliti da se držite tog e, zadanog vremena jer ja također namjeravam se što je strože moguće držati dogovorenog rasporeda. A sada bih želio dati riječ povjereniku Hanu kako bi otvorio raspravu. Izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prvo želio bih izraziti sučešće obiteljima i prijateljima žrtava nedavnih terorističkih napada u Turskoj. A također želio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim Europskom parlamentu na snažnoj potpori našoj sveobuhvatnoj agendi e, s Turskom e, kao što je e, izraženo u rezoluciji za izvješću o Turskoj za 2015. Europska unija pokazala je svoju voljnost da ponovno osnaži odnose s Turskom e, u svim područjima, a temeljem naših čvrstih načela i kriterija. Mi smo s naše strane učinili sve što smo trebali učiniti što se tiče političkog angažmana, dijaloga na visokoj razini, energetici, vanjskoj politici, sigurnosti, borbi protiv terorizma e, i također što se tiče financijske potpore, govorimo o instrumentu za izbjeglice Facility for Refugees također e, smo e, dali e, potporu više od 250 milijuna koji su već isplaćeni što izbjeglicama daje odgovarajuću perspektivu i popušta migratorne pritiske i također radili smo na bezviznom režimu temeljem mjerila koji su objavljeni još od 2013. nisu se promijenili. To je jačalo odnose sa Turskom, ali to nije jednosmjerna ulica, temelji se na zajedničkim interesima i otvorenom konstruktivnom dijalogu i mora se razmotriti u širem regionalnom kontekstu, uključujući vrlo ozbiljne razvoje u Siriji. Turska je ključni partner u upravljanju migracijama i Turska svakako je učinila puno toga da pomogne e, izbjeglicama kojima je potrebna zaštita, sklonište, hrana i E, zdravstvena zaštita. Međutim, to nije Bjanko Ček, postoji niz ozbiljnih e, razvoja događaja koji utječu na vladavinu prava i temeljnih sloboda u Turskoj, kao i situaciju na jugoistoku Turske. O tome smo jasno govorili u izvješću komisije od 2015. o Turskoj i također vi ovdje u rezoluciji Europskog parlamenta i komisija stoga je doista ozbiljno zabrinuta o nedavnoj odluci Turskog parlamenta da ukine zastupnički imunitet e, za veliki broj e, zastupnika e, Narodne skupštine. Veliki, visoka predstavnica gospođa Mogherini i ja zajednički smo jasno rekli u zajedničkoj izjavi od 20. svibnja da se imunitet mora odnositi na sve na nediskriminatorni način. To je jasan i konzistentan stav komisije i svaka odluka o ukidanju imuniteta mora se temeljiti na e, preispitivanju svakog pojedinačnog slučaja i temeljem transparentnih kriterija, a ne političkih e, promišljanja i komisija je više puta ponovila e, o, da okvir za parlamentarni imunitet treba uključivati specifični i objektivni kriterije za ukidanje imuniteta kao što je to slučaj u svim našim parlamentima u Europskoj uniji. Također sustavno smo ukazali na problematičnu interpretaciju i tumačenje pravnog okvira i ustava, a posebice e, u onom e, dijelu gdje koji e, E, ugrožava slobodu izražavanja zastupnika e, Narodne skupštine u Turskoj. Također svaka navodni e, zločin koji počine zastupnici moraju biti procesirani na odgovarajući način jer je pravo na pravočno suđenje temelj vladavine prava i ključ za osiguranje povjerenja javnosti u pravosuđe i odgovornosti relevantnih e, nadležnih i e, pravosudnih tijela da se to pravo poštuje ne samo za dobrobit građana nego i za stabilnost, širu stabilnost zemlje. Naime, vladavina prava temelj je turskog e, političkog i gospodarskog napretka. Stoga će komisija nastaviti pratiti ovo pitanje vrlo pažljivo, također ćemo ovo važna pitanja e, spomenuti u kontekstu visok, e, razgovora na visokoj razini s Turskom i ponoviti poziv e, Turskoj vladi da se ponovno vrati reformama u skladu s europskim standardima i u okviru tih reforma komisija također sada radi na pripremnom dokumentu za poglavlja 23 i 24 naravno ne prejudicirajući stavove zemalja članica, a u skladu s postojećim propisima. Naime, mi vjerujemo da definiranje mjerila u ključnim područjima pravosuđa i temeljnih prava, e, slobode i sigurnosti je najbolji način da se uvjeri Tursku da nastavi sa svojim poslom i ostvari cilj koji si je zadala da se približi Europskoj uniji i zato sam zahvalan na potpori e, koju je ovaj dom pružio ovom našem naporu. Zahvaljujem. Zahvaljujem povjereniče. A sada dajem riječ gospodinu Predi jednu minutu. Hvala lijepa. Ukinuti imunitet nekom zastupniku nije ništa posebno neobično u bilo kojem parlamentu. Ali ukinuti, mi smo to imali već takve primjere ovdje u Europskom parlamentu i u Strasburu i u Briselu, ali ukinuti imunitet 138 zastupnika to je nečuveno, to je zaista izuzetak, posebice zato što jedan veliki dio, gotovo svi ti zastupnici dolaze iz kurdske stranke. Zaista se može posumnjati čime je motivirana kolektivna narav donošenja ovakve odluke a isto tako možemo se zapitati e, što to znači za građane Turske. Naravno, stalo nam je do partnerstva s Turskom po pitanju migracije, po pitanju e, viznog režima, po pitanju pregovora po određenim poglavljima. Međutim, mi želimo Tursku koja poštuje vladavinu prava, samo takva Turska može ispoštovati e, svoju danu riječ i može biti naš partner. Gospođa kate izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Danas e, su pokopani e, policajci koji su ubijeni u napadu u e, Istanbulu i osuđujem te napade i želim izražiti i zaista iskreno sučut obiteljima žrtava. Nema opravdanja za ove stravične napade, ali treba uložiti sve napore da se pronađe trajno i pošteno rješenje kurdskog pitanja. To je u interesu i Turske i njihovih građana koji žive na jugoistoku zemlje. Ovdje u parlamentu zabrinuti smo zbog odluke Turskog parlamenta da ukine zastupnički imunitet za jednu četvrtinu svojih zastupnika, što je očigledno usmjereno protiv opozicijske stranke HDP. Eh, i u ovakvom e, ključnom trenutku ukinuti političku predstavništvo mnogih ljudi koji žive na jugoistoku Turske krivi pokret, ne zato što mislimo da političari trebaju biti imuni na progon ili zato što ne razumijemo da je Turska suočena sa ozbiljnom prijetnjom terorizma, nego zato što je to protiv svakog demokratskog principa da se ušutka protivnika samo zbog njegovih političkih stavova, bez obzira koliko se s njihovim stavovima ne slagali. Čak ako, ako u demokratsko odabranom parlamentu to e, ne može e, se e, tolerirati protivno mišljenje, onda gdje se može. Naime, mnoge koji su vidjeli slike HDP zastupnika koji su bili na na sprovodima žrtava bili su povrijeđeni kao i te ta tuga je razumljiva, ali jedini način da se nadiđa ova situacija je sasvim suprotan ovome. Nisu, nije rješenje o ušutka, ušutkavanju protivnika niti vojnim operacijama, nego pogledajući suđenja u sljedećim tjednima gdje odjednom demokratski članovi parlamenta nestaju iza rešetaka, a temeljem vrlo kontroverznog e, zakonodavstva utjecati će na vizni režim turskih građana prema Europskoj uniji, ali nećemo prihvatiti da novinari i zastupnici završavaju zatvoru zbog prava na slobodu govora. Europska unija mora biti e, spremna ponovno dati doprinos e, pokretanju mirovnog procesa, ali on mora pokrenuti, biti pokrenut u Turskoj i upravo Velika Narodna skupština treba biti logično mjesto za to. Stoga potičem sve turske političke stranke da se okupe kako bi, dale, kako bi se zajednički zauzele protiv terorizma i ozbiljno e, zaostavile e, ovo krvoproliče za sve turske građane. Zahvaljujem. Gospodin Marijas, jednu minutu. Turski režim još uvijek gazi određena prava jer je odlučio ukinuti parlamentarnu imunitet 138 demokratski izabranih zastupnika koji zastupaju 25 milijuna ljudi koji žive u kurskom dijelu Turske. Vidjeli smo što se dogodilo i s Aja Sofijom koju planiraju pretvoriti u e, i već smo Mm, vidjeli u džamiju. Dakle, i vidjeli smo da je i gospođa Mogherini planirala e, e, intervenirati protiv ove prenamjene AE Sofije. Tamo se čita kuran e, na svakodnevnoj osnovi. I trebamo zatvoriti, trebamo, ne smijemo zatvarati oči pred ovim provokacijama kršćanstvu. I gospodine Han, došlo je E, vrijeme da se Europska unija prestane klanjati pred sultanom. Graf Lamsdorf, e, dvije minute. Zahvaljujem mi smo svi parlamentarni zastupnici ovdje i svakako da postoje situacije u kojima imunitet e, se neko kolega ili kolegice može ukinuti. Ali sama predstava, e, e, predođba toga da se kao parlamentu, kao parlament odluči ukinuti zastupnički imunitet za više od sto zastupnika na temelju ovakvih nekih bezveznih optužaba to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i više je nego e, iznenađujuće da se Velika narodna skupština Turske odlučila na takav korak. Još jednom e, sam se pogledao kopenhaške kriterije, jer Turska je zemlja koja i dalje e, deklarativno na putu prema Europskoj uniji. A prvi kopenhaški kriterij prema Eurolexu kaže institucionalna stabilnost za vladavina prava, ču, poštivanje ljudskih prava i zaštita manjina. Dakle, ako sada jedna Narodna skupština parlament sam sebe e, gotovo ukine, odnosno više demokratski nije reprezentativan jer si je ukinuo zastupnički imunitet za 138 zastupnika, onda o institucionalnoj stabilnosti ovdje ne možemo ni govoriti. A nadalje, zaštita manjina, e, tu također isto nema govore jer očigledno je da su mjere u prvoj mjeri usmjerene protiv kurdske manjine. A što se tiče parlamentarne demokracije, je jasno, tko je legalno izabran mora legalno moći provoditi svoj mandat i ne smije, ne smije postati strah od zastrašivanja ili, pra, ili, kasnog ili progona. Pogledamo i druge institucije u Turskoj i onda recimo vidimo e, e, visoko vijeće sudaca i pravosudnih tijela gdje se vidi da je ono u potpunosti politizirano, gotovo da se ne može govoriti o neovisnom pravosuđu. Pogledamo postupke protiv tiska, protiv e, pojedinih novinara, protiv sindikata koji su recimo na, na trgu taksima održali demonstracije protiv slobode okupljanja ili protiv civilnog društva koje je pod pritiskom e, i također e, drugih postupaka. A sada ponovno Kudi su pod pritiskom, e, a posebice njihovo političko predstavništvo HDP. I još jedno pitanje sad moramo postaviti u interesu Turske. Je li to poboljšava sigurnosnu situaciju u Turskoj? Ne, upravo je suprotno i kontraproduktivno i to ne samo e, iz gledišta Europske unije nego s gledišta građana Turske također. Tri minute, e, gospođa Cimer. E, predsjedniče kolege, prošla jedna godina od kako je HDP, HDP slavio E, izborni uspjeh. E, dakle, prije godinu dana je dogan potpisao zakon koji jamči imunitet e, zastupnika, a sada ga se ukida godinu dana kasnije. Mislim da a sada to ne smatram samo formalnim aktom predsjednika, nego svjesnim korakom prema autokratskom sustavu. AKP E, zapravo ovdje e, e, zlorabi vlastitu moć i škodi turskoj demokraciji, ali taj zakon također utječe i na to kako zastupnici mogu vršiti svoje dužnosti. Da se tako nešto može dogoditi u 21. stoljeću, da se na ovaj način stvara klima straha i zastrašivanja, a to nije E, usmjereno samo protiv dotičnih zastupnika, nego samo da se recimo pod pretpostavkom e, e, nečega ovakvoga traži i postupak protiv zastupnika ili na primjer da se čuje da se pripremaju tužbe protiv e, zastupnika njemačkog parlamenta koji su nešto potpisali onda zapravo e, evo Erdogan ide na e, protiv slobode mišljenja zastupnika i sada evo ispada da je trećini zastupnika ukinut imunitet to je napad na slobodu govora, ali odgovornost zastupnika na, i pravo na zastupanje. E, mislim, e, imamo sada više od 50 e, tužbe protiv zastupnika, dvoje od njih dobro poznajemo. Jedan je dobitnik Saharovljeve nagrade i, upravo zato što je branio prava na slobodu mišljenja i također e, druge zastupnice koja je deset godina bila zastupnica u parlamentu i koja sada im stoji pred sedam optužbi e, i jednostavno to ne možemo samo tako prihvatiti. Naime, ovdje se radi o više od ovoga samo što smo naveli. I ako komisija sada kaže da trebamo, da treba imati povjerenje u pravosuđe do ovog trenutka, e, u posljednjih nekoliko e, tjedana premješteno je više od 3000 sudaca i državnih odvjetnika sa svojih e, položaja. Mislim, ko će onda fer postupati u ovim postupcima? Doista ne možemo ovo prihvatiti na ovakav način. E, moramo štititi zajedničku europsku slobodu i demokraciju. Gospođa Valero, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, biti izabran u Turskoj može biti čak i opasno. Vrlo je teško izraziti ono što u ovom trenutku mislimo. Stranka AKP je ta koja obuhvaća i manjinske stranke, uključujući i zelene. I već je u e, lipnju prošle godine to bilo vidljivo, ali također to je prisutno i u zadnje vrijeme. U izvješću parlamenta o Turskoj mi smo ti koji zapravo govorimo da se parlament protivi bilo kakvoj diskriminaciji oporbenih stranaka. Mi smo ti koji smo također svjedočili napadima e, na e, različite kandidate. Vidimo što se dogodilo sa AKP-om. Dakle, postoji jako snažna polarizacija politike. Ali u petom mjesecu, točno 25. donesena je odluka koja je dopustila da se provode kazneni postupci protiv zastupnika. Taj isti zakon je uzet u obzir i kada smo govorili o e, viznom režimu kad je riječ o Turskoj. Govorili smo također i o važnosti poštivanja slobode izražavanja. I sada vas pitam, koliko vas, koliko nas koji su otvoreno kritizirali turskog predsjednika, koliko nas je sada zaista spremno donijeti sta, jedno vrlo čvrsto stajalište o njihovom slučaju. Mi sada stajemo na stranu protiv onoga što se dogodilo izglasavanjem tog zakona za ukidanje imuniteta. Ali zapravo se napravila ista stvar kada se govorilo o viznom režimu. Europski parlament je već u svom izvješću izrazio zabrinutost. Europski parlament naglašava svoju zabrinutost i ponovno E, podsjeća na e, definiciju terorizma i također na e, antiterorističku propagandu koja nije dovoljno snažna. Kada govorimo o postupanju prema nekim političarima govorimo također i o skandalima iz 2013. godine predsjednik još jednom želi promijeniti ustav u svoju korist, a žrtve su akademici, manjine, novinari, parlamentarci, svi oni koji vjeruju u demokraciju i u načela pravne države. I upravo zato je važno da imamo na umu upravo to, a predsjednik Erdogan se mora sramiti zbog svega što je učinio. Hvala. Grazie, presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. Čemu služi glasovati u Turskoj budući da stupanjem na snagu ovog e, zakona i otvaranjem kaznenih postupaka protiv, e, protiv e, pripadnika oporbenih stranaka, prokurskih stranka, ništa se neće promijeniti. Dakle, to je cilj koji je Erdogan jako jasno naglasio. Kako bi htio još više u svoju vlast pojačati. Dakle, riječ je o 138 zastupnika, kurskih zastupnika većinom, koji će izgubiti imunitet i oni su ti koji su e, zapravo e, turski Kurdistan doveli do, e, doveli do boljeg statusa. Dakle, činjenica je da iz Ankare dolaze sve gore i gore vijesti svaki dan. Erdogan je taj koji E, čini od društva slabe i e, e, šutljive ljude i kako mi možemo govoriti o tom postupku pristupanja ne samo sa Turskom nego upravo sa tom Turskom koja gazi ljudska prava. Dakle, oni ne smiju ukinuti imunitet. To je prava drama i opasnost za demokraciju. I nije opasnost erdoa nego upravo Europa koja šuti. Gospodin Ferrand, jedna minuta. Sve više, gospodine Ergan, do kada? E, e, do kuda će to tjerati Erdogan? E, stoljeće nakon genocida Armenaca vidimo opet bezakonje u Turskoj. Još jednom vidimo da Turska prijeti Europi. Naš klub želi preuzeti odgovornost za to E, Dragi kolege, kao i mi e, tražite e, završetak pregovora sa, Turskom. Mislite li da model Derganov je kompatibilan s modelom Europe? Gospodin Sinadinos ima jednu minutu. E, Kurski zastupnik iz Narodne Turske skupštine je hrabro izjavio da Turska nije ništa drugo nego zemlja koja je ukrana e, Grcima, Armencima i Kurdima. On je svjedok povijesti. Kada nastavljamo sa tim e, primjerima koje možemo prigovoriti Turskoj, on je rekao, dakle mi Kurdi živimo u Kurdistanu, a kada smo živjeli u toj zemlji, Turci su živjeli u Mongoliji, brinuli su se o svojim konjima. Evo, ovo ovdje je naša zemlja. Mi ćemo ostati ovdje. Ova trenutna Turska ima manje od sto godina, dok e, je Kurdistan star više od 5000 godina. postoje veći zapisi o Kurdistanu e, i o Kurdima u grčkim drevnim tekstovima. Dakle, i sada ono što se događa, a to je da Turci prijete e, prokurdskim zastupnicima u parlamentu. Dakle, kada tvoja kuća će, tvoja će glava pasti, ti si potpisao svoju smrtnu presudu, to su prijetnje kojima se prijeti Kurdima, mi ćemo uništiti vaše domove i tako dalje. Dakle, ja se želim pitati predsjednika Šulca, hoćete li njima nametnuti sankcije koje ste nametnuli i meni? Hoćete li biti tako, tako hrabri kada je riječ i o zaštiti njihovih prava? Što se više može kritizirati? Stajalište Kurda koji je rekao povijesnu istinu ili stajalište Turaka koji su mu prijetili i koji su sa svojim e, postupanjima zapravo počinili zločine protiv građana? Niste u zadnje vrijeme niti e, poštivali e, svetu Sofiju. Dakle, trebalo je priznati prije svega povijesnu istinu. Predsjednik Erdogan gazi sve evropske vrijednosti E, ukidanje imuniteta e, zastupnika u parlamentu je daljnji udarac Europskoj uniji. Već dugo kritičari vlade e, se optužuju kao teroristi i osuđuju na duge zatvorske kazne. Sada se kažnjavaju oporbeni zastupnici oni se trebaju odstraniti. To otvara put za nove izbore E, gdje će AKP e, dobiti najveći broj glasova. E, to će postati predsjednička diktatura. To je drama za ovu zemlju gdje već dugo vlada strah, ali to je i veliki problem za Europu. Trebamo pouzdanog partnera, ali ovo više nije pouzdan partner. Moramo reagirati, moramo konačno zaustaviti pregovore o pristupanje Turskoj e, Evropskoj uniji. Hvala. Gospodin Landrulakis ima jednu minutu. Zahvaljujem i želim izraziti svoju sučut za žrtve terorističkih napada koji su se nedavno dogodili u Turskoj. Evo, e, Trenutno se Turska e, zapravo gura prema e, srednjem e, vijeku u političkom smislu. Zatraži, e sada, hoćete li vi, kada govorimo o tom ukidanju imuniteta, također zaštititi Tursko terorizma? Kada govorimo o kaznenom progonu, ne možemo to, na to osuditi samo zastupnike koji su kurdi. Ne možemo također niti zaštititi gradove od masovnih uništenja, pogotovo kada je riječ o zemlji koja je kandidat za pristupanje. A u istovremeno, pri Također i imamo i e, imamo i prijetnje njemačkih zastupnika koji su glasovali protiv e, genocida nad Armencima. E, kada govorimo o simbolu kršćanstva vidimo da se vrlo često koristi za svoju propagandu i to je sve što je protivno našim europskim načelima. Moramo poslati jako snažnu poruku Erdoganovoj Turskoj koji zatvara europsku perspektivu Turskoj. Zahvaljujem. A sada e, kolega Desmes Maker, jedna minuta i pola. Povjereniče, ja sam već jako pažljivo slušao e, ovu raspravu i e, zapravo vidim da i vi ste jako zabrinuti po pitanju te rasprave. Ja sam također jako zabrinut zato što je komisija ta koja i dalje ne želi shvatiti i prihvatiti činjenice s obzirom da je Erdogan e, zapravo začepio usta e, medijima i također je otpustio premijera i zapravo nastavlja napadati svoj vlastiti narod, a sada su Kurdi ti koji se moraju e, braniti. E, imunitet se ukida za 138 zastupnika. To je politička radnja koja kao cilj ima upravo e, ojačati, odnosno maknuti Kurdsku demokratsku partiju. Ono što se mora napraviti, a to je da oporba mora nastaviti provoditi svoju poruku kako bi Turska postala mirna i demokratska zemlja kao što ste sami rekli moramo se jako zabrinuti i dalje ćemo nastaviti pratiti to pitanje ali to nije dovoljno povjereniče do kada ćemo samo nastaviti i dopuštati da nas turska ucjenjuje i kada ćete vi i europska unija jasno reći erdoanu da sporazum o izbjeglicama nije bjanko potpisani ček ne nego da ako postoji demokracija onda se moraju poštivati ljudska prava i temeljna prava jer demokracija je ta koja gubi kredibilitet također i europska unija gubi kredibilitet ako mi ne uspijemo e, pronijeti te vrijednosti. A sada e, kolega Šake, jedna minuta. Hvala pri, predsjedniče. E, vidjeli smo neprihvatljivu razinu kompromisa sa Turskom mi trgujemo sa Turskom da bismo zaštitili naše granice ili tako se čini. E, vizni režim je jedna stvar koju moramo dati. E, od 72 kriterija e, Turska nije mnoge ispunila. Zakonodavstvo protiv terorizma, to je potrebno i zastupnici ne bi smjeli e, pribjegavati nasilju, ali oni moraju i zastupati svoje birače. Ukidanje imuniteta zastupnika ne dozvoljava vladavinu prava. To će e, imati strašan utjecaj na e, članove parlamenta. Pozivam vas da osiguramo da mi, Evropska unija, postupamo po međunarodnom pravu, a isto moramo zahtijevati od Turske. Mi ne smijemo popustiti Turske niti u kontekstu izbjegličke krize, jer Evropska unija mora ostati vjerodostojna. Gospodin Hadži ima jednu minutu. Zahvaljujem. Ja bih, ja bih htio izraziti sučut za žrtvama e, jučerašnjeg terorističkog napasta napada. Nema objašnjenja za ove barbarske napadaje, ali ovo što radi gospodin Erdogan e, je e, poput velike bombe protiv osnova Republike u Turskoj. Kurdi e, su izvrgnuti progonima, tjeraju se iz njihovih domova, a cilj je da se dominira turskom populacijom. Europska unija mora pokazati dostojanstvo prema samoj sebi. ne smijemo dati dojam da prihvaćamo činjenicu da je e, Turska domaćin 3 milijuna izbjeglica i da koristi tu činjenicu kao ucjenu e, vizavi e, Evropske unije. Moramo poslati jasnu e, poruku turskom predsjedniku da ono što čini narušava odnose sa Evropskom unijom. Hvala. Ukidanje imuniteta zastupnika je ide protiv PKK. -a E, treba ih e, utišati i ugušiti to je potpuno nedemokratski to kriminalizira cijelu jednu demokratsku stranku koja predstavlja veliki dio e, birača i stanovnika E, mnogi ljudi e, vjeruju u drugačiju budućnost za Tursku. Mnogi demonstriraju za ljudska prava, za sve ono e, što mi zastupamo. Moramo im dati potporu. Sramota je da ono što je napravio Erdogan sada. I to je vrlo žalosno je i Erdogan je bio na putu da nađe E, održivo rješenje. A sada vidimo da stotine civila umiru, da se kuće bombardiru. E, to nije borba protiv terorizma, naprotiv, to je veliki gubitak za mirovni proces. Evropska unija i države članice moraju snažno reagirati, moramo biti jasni o vrijednostima koje zastupamo, ne smijemo šutjeti mi smo mnogo griješili u prošlosti kao Europska unija i kao države članice. Ojačali smo Erdogana, ali ne smijemo ponavljati te greške. Moramo podupirati ljude koji se bore za iste vrijednosti kao mi za bolju budućnost. E, gospodin Obermajer, gospodine predsjedniče, e, izgleda e, da će Europa platiti bilo koju cijenu za bezvizni režim i za izbjeglice. 138 um, zastupnika je izgubilo imunitete. Mi trgujemo sa Turskom, a sada Turska upravo ukida demokraciju. Um, nova poglavlja koje pregovaramo, Erdogan nas vuče za nos mi spašamo gospođu Merkel čija luda politika za izbjeglice vodi Europu do katastrofu. Erdogan sada prijeti novim izbjegličkim valovima, prijeti mobilizacijom Turaka koji žive u Njemačkoj E, protestira protiv proglašavanja genocida nad Armencima. Gospodin Korvin Mike ima riječ. E, ali e, to je, e, e, ipak su je odvoli e, autom do zastupničkog doma u parlamentu jer je morala vršiti svoju zastupničku dužnost. Adolf Hitler je također gušio oporbu i nekoliko mm, dana kasnije je Hitler dobio zastupničku većinu Gospodin e, Erdogan je uništio dvije oporbene stranke. Ima većinu koja mu dozvoljava da radi što želi. E, e, a to je vrlo žalosno. Pitanje koje se postavlja jeste zašto mi kao Europska unija podržavamo gospodina Erdogana. Imam jedan odgovor. Ove tri milijarde koje je Erdogan dobio E, on mora vratiti te novce. E, Bundestag je vrlo dobro pokazao da e, utjecaj gospođe Merkel je manje nego što je bio prije. Zastupnici su napravili ono što treba, optužili su Tursku. Ono, oni koji sliče Erdoganu su prijetnja za Europu. Turska prijeti e, Europi više nego izbjeglice. Gospođa Šojdrova ima jednu, ima jednu minutu. E, hvala predsjedniče. Mislim da je naš odgovor neadekvatan. Komisija treba jasno e, odbaciti korake turskog predsjednika Eh, što ograničava demokratsku eh, pluralnost, pluralitet u Turskoj. Eh, ja sam bio za sporazum s Turskom, međutim sada je, imamo jasan signal da se postupa protiv parlamentarnih zastupnika. Sramotna je reakcija republikanaca. Ako Evropska ako Turska e, želi bezvezni režim, onda mora ispuniti uvjete, mora imati vladavinu prava i zaštititi građanska prava. E, Evropska unija ne može dalje pregovarati o bezviznom režimu. Imate e, plavi karton od gospodina Šonija. Prihvaćate li ga? Gospodin Šonija ima riječ. Hvala lijepa, hvala za ovu priliku predsjedniče. E, obraćam vam se gospođe, gospođo e, šaljete jake poruke, slažem se s time. U ovom domu su drugi govornici govorili slično. E, šalju jasne poruke Turskoj. Međutim, jedna država članica, to jest Mađarska, gospodin Orban, je netko koga spominju i Putin i Erdogan kao primjere koje treba slijediti. Vaša, e, e, kad će vaš klub odgovoriti na ovakove izjave? Da odgovorit ću na ovo pitanje. Po mom mišljenju gospodin Putin e, nije primjer koji trebamo slijediti a niti gospodin Erdogan jer on ogračava demokratska prava. To je moj odgovor. Gospodin Biden, dragi kolege i kolegice, parlamentarni imunitet je vrijedno pravo koje mora postojati u svakoj eh, demokraciji. Ukidanje imuniteta je iznimna mjera događaje ovih dana su zabrinjavajući jer imaju e, karakter kolektivne kazne. Među kažnjenima su opoznata lica Demiršteš koji je još pred nekoliko e, tjedana bio gost e, našeg kluba sid i Urta koja je nam dobro poznata ova kolege su e, im vodili razgovore s nama. Oni zagovaraju mirno rješenje kurdskog problema. Gospodin Charles Tanak imam gospodine predsjedniče, ukidanje e, zastupničkog imuniteta je e, nije nešto što pozdravljamo u ovom domu međutim u ovom sada su postupci politički e, motivirani e, ovo je usmjereno protiv kurda zastupnici se gledaju kao zastupnici terorista Eh, Erdogan eh, želi eh, prigrabiti neograđenu moć, zatvoriti se u sultansku palaču. On želi izmijeniti ustav bez referenduma E, riješio se svog premijera i sada traži e, podršku izvan svoje e, stranke, AK stranke. I Erdogan sada izgleda da je sklopio sporazum sa svojim bivšim rivalima koji ga podržavaju za razmjenu njegovu podršku u velikoj skupštini Vladavina prava je ugrožena u Turskoj. To je samo jedan element u većoj igri u kojoj AK treba postati jedina e, i najjača stranka. E, Turska je kandidat, zemlja kandidat e, i članica NATO-a, međutim Erdogan pretvara svoju zemlju u autokraciju. Moramo svi pozvati na uzbunu. Gospodin Vajgl ima jednu minutu. E, postupci e, protiv zastupnika koji počinju napadima, oni e, se optužuju za zavjeru. Tu vidimo želju za koncentracijom moći u rukama jednog čovjeka a Turska je naš strateški partner. E, e, e, događaji u Turskoj sada kulminiraju ukidanjem zastupničkog imuniteta. Naravno, mi trebamo Tursku. Turska je također cilj terorističkih napada. Moramo, najgora mogućnost, a Eh, koje se pribjegao Erdogan. Eh, naravno, eh, mi to oštro osuđujemo. Pitamo se možemo li još redefinirati zajedničke interese. Naši partneri, prekinuta je, prekinut je govornik. Hvala predsjedniče. E, jučer e, e, samo dan nakon izbora Erdogan je najavio ukidanje zastupničkog imuniteta 138 zastupnika u velikoj skupštini među njima veliki broj zastupnika iz PKK koju cijenu plaćamo Erdoganu mnogo je već toga rečeno. E, vidimo da su sada pređene sve granice. E, Turska više ne može biti kandidat za pristupanje Europskoj uniji. E, mi smo dali e, nagradu Saharov e, jednoj, jednom borcu za ljudska prava u Turskoj. A sada se kažnjavaju oni ljudi koji, čiji je zločin samo to da kažu ono što mislim. Ja ovdje pozivam sve vas na solidarnost kako bismo pojedinačno branili ove zastupnike E, moramo imati jaku politiku koja će biti u skladu s našim vrijednostima. Gospodin Maragal ima jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče. Evo, prije točno jednu godinu, prvi put u povijesti, jedna kurdska stranka je ušla kao politička stranka u turski parlament sa 13% glasova. Godinu dana kasnije, danas, evo, nakon stalne kampanje diskreditiranja protiv te stranke i nakon novih izbora u studenom, e, ta se situacija okrenula za 180 stupnjeva i sam predsjednik Erdoğan je potpisao reformu, ustavnu reformu koju omogućuje ukidanje imuniteta. Kao prva E, prva posljedica je ta da će zapravo e, više od stotinu kurskih, prokurskih zastupnika biti izloženo kaznenom progonu. Evo, mi da smo se nadali u reakvu demokratsku otvorenost te Turske i također da ćemo imati vrlo pozitivan utjecaj na Tursku, ali ono što se dogodilo to je da, će, da je došlo do oružanih sukoba i također do ustavnih reforma koje e, utječu na nedostatak demokracije u Turskoj. Dakle, Turska danas ono što pokazuje, a to je to autoritarizam i zlouporaba ovlasti. E, još zadnja riječ koja je moramo reći je to da moramo prosvjedovati protiv takve politike e, ne čujemo zbog toga što predsjednik prekida govornika. Gospodine Pitidejos, imate jednu minutu, izvolite. Drago mi je, gospodine predsjedatelju. Evo prije nekoliko dana Moramo reći da e, je upravo doneseno ukidanje imuniteta za 138 zastupnika u Narodnoj skupštini Turske. Evo, sada što su zapravo oni tražili? E, ti ljudi su tražili da se prekine s takvom e, e, nasilnom kampanjom protiv Kurda i da se pokrenu mirovni procesi. To je ono što su tražili predsjednik Erdogan. Što je napravio? Dakle, on ih je prijavio i nakon toga ih je izložio te im je rekao da su teroristi. I odlučio ukinuti imunitet kako bi ih strpao u zatvor i ojačao svoju vlast. Znači to je, Turska, to je turski diktator, to je protudemokratska mjera i ovdje je zapravo riječ o tome da se ponovno u nasilnoj državi događa novo nasilje. Sada se moramo pitati zašto su neki od nas zapravo začuđeni tim Erdoganovim ponašanjem. Zar niste upravo vi ti koji su do nedavno E, štitili Erdoana i Sad također, bez obzira na to, želite nastaviti surađivati s njim kako bi se razriješio problem sa mm, izbjeglicama. Niste li možda vi ti koji su e, optužili Samarasa da čini istu stvar? Niste li možda vi ti koji ste također i danas E, koji ste danas ti koji zapravo e, ćete u cijeloj toj Europi nastaviti ovim putem i nećete pokušati blokirati Erdoana. Jeste li odlični u tome? Imate li možda dostojanstva da nastavite u tom smjeru i da učinite bilo što i možda da prekinete te pregovore s tom zemljom? A sada minutu ima e, kolega Štetina riječ. Europa potrebuje Turecko a Turecko... E, svi trebamo poštivati pravila igre međutim to se sada ne događa. Revizija ustava koja će ukinuti zastupnički imunitet je politički motiviran. To je vrlo ozbiljan korak koji će imati ozbiljne reperkusije u budućnosti. Jedan od preduvjeta e, za bezvizni režim za Tursku e, jeste e, izmjena antiterorističkog zakona. Mm, jedan vlada ne smije progoniti demokratski izabranu oporbu. Eskalacija nasilja e, u Istanbulu je zastrašujuća. Mm, to je naravno protiv ekonomskih interesa Turske. Gospođa Valencijano ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Ja osjećam da se ova rasprava događa upravo dan nakon groznog napada koji je pogodio Istanbul jučer, tako da eto moje prve riječi su e, riječi sučuti žrtvama i mi smo svjesni da Turska ima ozbiljan teroristički problem i borba protiv terorizma se mora nastaviti, ali nikada ne smije ići na uštrb slobode i demokracije i to je poruka. Mi im dajemo podršku u borbi protiv terorizma, ali moraju poštivati demokraciju i slobode. Dolaze nam jako loše vijesti iz Turske u posljednjoj godini, jako loše vijesti. E, autoritativna vladavina Erdoana je nešto što je jasno dokazano. Progoni pravnika, novinara, također poruka koja je E, zapravo vrlo e, negativno nastojena protiv svih žena. Još jučer je predsjednik Erdogan također upotrijebio te riječi i ukidanje imuniteta za zastupnike je nešto što nama mora biti razlog za veliku zabrinutost zbog pogoršavanja vladavine prava u Turskoj. Erdogan bi trebao se zaustaviti, trebao bi se vratiti na put demokracije, dijaloga i izgradnje mira i na tom putu on mora naći prijateljicu Europsku uniju. Dakle, ako to ne napravi, onda više neće moći dalje. Zahvaljujem gospodin Henkel. Predsjedniče, od 60 islamističkih zemalja Turska je bila jedna od malobrojnih koja je išla prema demokraciji i vladavini prava rodne jednakosti Sada je samo Tunis ostao na tom putu kao mnogi diktatori i eh, Erdogan treba neprijatelje, a to su Kurdi. AKP e, se mora distancirati od pkk AKP nikad nije e, trebao e, sudjelovati na sprovodu jedne E, e, samoubojice bombaša. Erdogan e, ima sada ovu igru slika neprijatelja, uvođenje diktature, borba protiv svih kurda. Gospodin Krišogonos ima jednu minutu. Zahvaljujem režim u Turskoj e, odmiče se od parlamentarne države, pretvara se u otvorenu diktaturu. E, Erdogan i njegovi sluge e, igraju na kartu mržnje. Erdogan organizira proslave mržnje u Istanbulu E, e, slavi pad e, Carigrada pred 600 godina koristi govor mržnje protiv Armenaca i drugih kršćana kako bi opravdao genocid od prije sto godina. Sada se okreće protiv kurdske manjine na jugoistočku zemlje i kažnjava zastupnike PKK kako bi ušutkao oporbu. Evropska unija mora progovoriti jezikom političkih i ekonomskih sankcija protiv gospodina Erdogana. 7. E, e, lipnja je simboličan dan. E, jučer je izvojevana velika pobjeda AKP-a E, a e, mnogi progresivni liberali e, koji žele političko rješenje nije koincidencija da je Erdogan jučer potpisao e, zakon o ukidanju zastupničkog imuniteta za 138 e, zastupnika. Izgleda da je to osveta Erdogana da e, korigira pobjedu PKK na izborima E, pozivam vas da osigurate da se Turskoj ne dozvoljava ovakav put. Ovaj udarac protiv vladavina prava pokazuje jasno da se ne, smijemo pouzdati na Tursku za rješavanje problema koje imamo sa izbjeglicama. Hvala lijepa. Gospodin Kefalojanis ima jednu minutu. Brother, Zahvaljujem predsjedatelju. Izražavam iskrenu sućut i zabrinutost zbog najnovih terorističkih napada u samom središtu Istambula. Također želim izraziti zabrinutost i tugu jer prvi puta od 34. godine, dakle nakon 82 godine, turska vlada dopušta da se Kuran tijekom Ramadana čita u Aj Sofiji. Aja Sofija je spomenik svjetske baštine zaštićen od strane UNESCO. Mi želimo demokratsku Tursku, želimo Tursku koja će predstavljati čimbenik stabilnosti u regiji. Želimo Tursku koja će svom narodu narodu nuditi sigurnost i prosperitet. Ali Turska se sada udaljava od, demokracije i klizi u smjeru autoritarnog režima sa islamističkim elementima, te se e, udaljuje od Europske unije zbog svoga vodstva. Gospodin Benifej. Ustavni amandman koji je predstavio AKP za selektivno ukidanje imuniteta zastupnicima je zabrinjavajući čin koji je otežan komentarom predsjednika Erdoana koji je govorio o povijesnom trenutku za zemlju. Naravno, to je sve jasnija cenzura kad je riječ o pravima i načelima koje promiče Europska unija, kao što je e, potpisano u e, pismu koji su potpisali mnogi zastupnici prije nekoliko tjedana kako bismo se borili protiv te ozbiljne mjere mjere. Također je ministar obrane taj za kojeg je zatražilo da e, se e, e, također i takva mjera ne primijeni za sigurnosne službe, za obavještajne službe kako se ne bi ugrozila borba protiv terorizma. I sada što se dogodilo to je da evo moramo izraziti suću zbog novih terorističkih napada. Turska je ta koja opet je napravila korak prema unazad i zato ne može nastaviti pregovore s Europskom unijom o raznim temama. Kolega Đambaski, jednu minutu. Predsjedatelju, uvaženi kolegi, za poredan put Turci, i s lidera Erdogan. Poštovani predsjedatelju, poštovani kolege, Turska pod vodstvom Erdoana još jednom je pokazala da uopće ne poštuje demokratska načela Turska ne spada u Europsku uniju. Ukidanje imuniteta za 138 e, zastupnika u turskom parlamentu udarac je demokraciji. To je čistka, to je pokušaj da se uništi prokurdska stranka u Turskom parlamentu. Uopće me ne bi iznenadilo kad bi sve to izazvalo građanski rat u Turskoj nakon brojnih napada. Mislim da treba zaustaviti Erdoana, vijeće i komisija trebaju Um, se pozvati na klauzulu o ljudskim pravima i zamrznuti svu pomoć za Tursku. Europa treba štititi svoje vrijednosti i sada je vrijeme da nešto poduzmemo i pokažemo da Turska ne može biti naš partner, Turska nas reketira. Hvala predsjedniče. E, imunitete za 138 zastupnika je državni, odnosno e, direktni udar na sve ono malo demokracije što je ostalo u Turskoj. Vrlo jasno rečeno da je Erdogan taj koji gazi demokraciju. U ovoj dvorani moramo poslati jaku poruku, ne samo protiv Erdoganove strategije, nego također i za te zastupnike i, njihovoj, e, i njihovom angažmanu koji pokušava imati demokratsku raspravu u toj zemlji. Ovo posljednje je te, o temeljne važnosti, zato što Erdogan i vojska su ti koji gaze tu mogućnost pogotovo kada govorimo o tom posljednjem e, administrativnom državnom udaru. Europska komisija je jako zabrinuta, ali nama treba puno više od toga. Sa sporazumom s Turskom države članice daju novac i legitimitet Erdoanu, ali štute kada je riječ o groznim uvjetima tih e, imigranata koji se nalaze u Turskoj i također kada govorimo o masakru kurskog naroda. Kolega Karas, jedna minuta povjereniče, dame i gospodo. Iako se zalažem za potpisivanje sporazuma o migracijama s Turskom, ovaj novi razvoj događaja u potpunosti je neprihvatljiv i ovaj dom mora ga osuditi. Ako 138 zastupnika, demokratski izabranih zastupnika iz oporbe odjednom se nađu u situaciji da im je ukinut imunitet to narušava demokratsku vrijednost turskog parlamenta ako oporbene snage više ne mogu izražavati svoju politiku to je nešto što se ne može pomiriti sa demokratskim vrijednostima i načelom vladavine prava. Kada je riječ o demokratskoj politici i vladavini prava, Turska ide u krivome smjeru. Gospođa Gomeš, imate minutu. Zahvaljujem. Evo, budući da postoje teroristički napadi kao što su bili jučer, mi ih strogo osuđujemo, ali te dvije stvari su itekako povezane. Dakle, opoziv imuniteta 138 zastupnika je napad protiv HDP-a. Eh, također i progon protiv kurdske manjine. A da ne govorimo o eh, kriti, znači, kritičarima koji su također povrnuti opresiji. To je ogroman napad na demokraciju. Bez obzira na to što što je Juan danas rekao, Europska komisija je tako i dalje negira stvarnost. Što se zapravo događa? Mi dopuštamo da nas Turska ucijenjuje i stalno se ponavlja da je riječ o sigurnoj zemlji. E sad je pitanje koji su to kriteriji koji su zapravo e, poštivani. E, ovdje se čini zapravo da je samo riječ o prljavom sporazumu za outsourcanje tih izbjeglica. Kada govorimo o krizi i e, turskoj izbjegličkoj krizi i to je nešto o čemu se premalo govori. E, kolegica gospođa Mikels imate minutu. Hvala vam lijepo poštovani kolege na koji način e, zastupnici u Europskom parlamentu reagiraju na to što se dogodilo u Turskom parlamentu? E, jedan novinar opisao je svoju zemlju ovako, rekao je da u Turskoj možete slobodno trgovati tako dugo dok ste e, spremni platiti cijenu za to. Dakle, vidjeli smo da se primjenjuje određeni E, zakonski propis koji će zabraniti ljudima da izražavaju svoje mišljenje i to samo zato što su sudjelovali u određenim mirovnim prosvjedima. Mislim da doista ne možemo ostati tiho mi kao parlament, mislim da bismo morali povući svoju suglasnost za liberalizaciju viznog režima s Turskom, s druge pak strane moramo trenutačno poduprijeti zastupnike u e, parlamentu Turske. U ovome trenutku trenutku u Bundestagu imamo projekt putem kojeg zastupnici u Bundestagu e, podupiru zastupnike u drugim parlamentima. Treba nam sličan projekt ovdje treba poduprijeti nadu za demokraciju u Turskoj. Gospodin Mavrides, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, povjereniče. Vladavina prava i pravila demokracije odavno su prekršeni u Turskoj. Ono o čemu sada razgovaramo je nešto novo i nešto gore, mnogo gore. Dolazi do prešutnog genocida u turskim e, kurdskim pokrajinama u kojima se događaju stotine ubojstava a Erdogan sada ukida imunitet eh, zastupnicima iz oporbe, iz HDP-a, eh, to je jedina oporbena stranka. Unatoč nasilju Erdoana oporba, osobito kurdska oporba, reagira na miran način. Neki od nas odlučni su u tome da pokažemo i osobnu solidarnost kurdskim zastupnicima u turskom parlamentu. Gospođa Sakorafa, imate minutu. Zahvaljujem povjereniče. Današnja rasprava u potpunosti podupire moje prethodne komentare, a to je da vi uljepšavate ili ignorirate tragične događaje u Turskoj i to zbog različitih interesa. Dokaz je e, izbjeglička kriza, dakle stalno se e, dopuštaju ustupci Erdoanu i njegovom vodstvu i to omogućava kazneni progon bilo kakvoj oporbi, akademicima, znanstvenicima, e, filozofima, novinarima, svima. To je zemlja e, s kojom vi pregovarate. Sasvim sigurno se moramo suprotstaviti kaznenom progonu turskih zastupnika, ali to nije izolirani, izolirano zbivanje, to je dio sveobuhvatnog Erdoganovog plana i utjecat će na čitavu širu regiju. Stoga morate revidirati svoju politiku i razmisliti i o uvođenju sankcija. Hvala. Pierantonio, Antonio, minuta i pol. Zahvaljujem predsjedniče. Nakon opoziva imuniteta i nakon što je Ustavni sud e, odbacio e, znači, priziv HDP-a, sve su stvari jasne. Dakle, 55 e, od 138 zastupnika su iz prokurske stranke i činjenica je da je njihov cilj da se dovede do centralizacije vlasti predsjednika Erdogana. Europska komisija je ta koja mora izaći iz proturječnosti koje je razlikuju kada je riječ o odnosu s Turskom. Imamo dužnost i odgovornost da iskoristimo svu svoju pregovaračku moć kako bismo spriječili da se sve to dogodi. Mi ne smijemo na tom e, oltaru stabilizacije davati sredstva za upravljanje migracijskim tokovima zemlje koja ima protudemokratsku politiku i ovdje je riječ o e, zahtijevanju poštivanja uvjeta, a to je poštivanje ljudskih prava, vladavine prava i ako se to ne ostvari, nemoguće je ostvariti bilo kakav dijalog s Turskom. E, zastupnik Papadakis, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedatelju. Odluka da se ukine imunitet samo je još jedan nedemokratski korak, a krajnji cilj je da Erdogan dobije još veću snagu. To znači da zastupnici iz HDP-a nisu samo oni koji se kazneno progone, već se zapravo neutralizira čitav parlament. Ne možemo stajati po strani i tvrditi da bi to mogao predstaviti problem sa našim sporazumom s Turskom vezano uz izbjeglice. Znamo za e, gospođu koja je bila deset godina u zatvoru, a sada se ponovno nalazi u opasnosti. Dakle, e, napetosti vezane uz tursko pitanje, uz kurdsko pitanje u Turskoj postaće još veće. Stalni napadi na slobodu govora i nastojanja da se ušutka huškaju novinari i bilo kakvo slobodno govorenje te stalna okupacija Cipra govore da je Turska daleko od vrijednosti Europe koje želi pripadati. Hvala vam lijepo. Slobodno javljanje za riječ. Četiri zastupnika su se javila za riječ. Svi će imati priliku govoriti. Parlament o ovoj temi može naširoko raspravljati. U mojoj zemlji mnogi parlamentarci nastoje se skrivati iza imuniteta kako bi izbjegli bilo kakvu odgovornost za svoja djelovanja. Kada je riječ o turskoj odluci, ovdje ne govorimo samo o tome, ovdje govorimo o tome da je ovo posve jasno mjera e, koja je usmjerena protiv jedne političke stranke i to manjine. Dakle, ovdje se manjine manjini ukidaju određena prava. tursko vodstvo djeluje tako kako bi izvan snage, izvan zakona stavilo jednu političku stranku i to je sasvim sigurno napad na demokraciju i vladavinu prava i zato je važno da postoje posljedice ovakve mjere. Posve je jasno da Turska se otklanja od smjera, od puta koji bi je mogao dovesti u Europsku uniju. Moramo jasno jasno reći kako je potrebno da Turska poštuje prava kurdske manjine, drugog rješenja nema. A što se tiče Europe, Europa se ne može praviti da je sve u redu. Kolega Kaputo, mikrofon molim. Zahvaljujem predsjedniče sa opozivom parlamentarnog imuniteta za više od 100 e, e, parlamentaraca sada je pod prijetnjom uhićenja i napuštanja parlamenta. Dakle, e, u, zemlji vlada vrlo snažan autoritativna vlada. I što se događa? A to je da dolazi do velikih pomanjkanja u funkcioniranju pravosudne vlasti u gradu e, se vidi također, odnosno u Turskoj se također vide i problemi u odnosu sa e, medijima. Turska je jedna od zemalja u kojima su e, novinari najčešće izloženi prijetnjama i fizičkom nasilju. Kada govorimo o takvim stvarima u Turskoj, onda je Evropska unija ta koja mora osuditi kršenje ljudskih prava i demokracije i to mora utjecati na njezine buduće odnose s Turskom i također mora utjecati na njezine pregovore o pristupanju u Turske Europskoj uniji. Zastupnica Komečna. Gospođa Komečna, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani kolege. Turski parlament usvojio je prijedlog vlade prema kojem će četvrtina zastupnika ostati bez imuniteta. Svi znamo protiv koga je ta mjera usmjerena, usmjerena je protiv kurdskog HDP-a. Eh, dakle, eh, pitanje je želimo li doista eh, slobodni režim bez viza sa zemljom koja se tako ponaša, koja je nedemokratična i bori se protiv svoje kurdske manjine. Dakle, ako ćemo na taj način surađivati s Erdoanom, e, to će ići u korist islamskoj državi, a protiv Kurda. Doista je tužno e, da je komisija ostala e, šutjeti. Svi čekamo da vidimo što ćete učiniti ako ne poduzmete nešto, kurdskom narodu biti će još teže, između ostalog i zbog vas. Hvala lijepo, gospodin Permuj. Hvala predsjedniče povjerenik kaže da je komisija zabrinuta, ali mene zanima kako to da su zabrinuti, ali ono što znamo, a to je da u Ankari baš, baš nisu previše zabrinuti zbog vaše zabrinutosti. Kada govorimo o masivnom priljepu, e, priljevu imigranata, e, e, oko toga se borimo, protiv toga se borimo, a kada govorimo o masivnom napadu na zastupnike prokurske stranke, protiv toga se ne borimo. Također moramo osuditi zatvaranje novinara te bombardiranje pitanje kurdskih, e, e, kurdskih stanovnika i također ti zakoni koji ugrožavaju borbu protiv terorizma. E sada, e, došlo do ustavne reforme koja isključuje kurdske zastupnike iz parlamenta, a vi gledate na drugu stranu i vi dalje želite potpisivati te sporazume sa Turcima i želite održavati upravo održavati odnose sa zemljom koja i dalje PKK stranku smatra terorističkom organizacijom gospodine povjereniče, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče, gospođe i gospodo. E, rasprava je jasno pokazala da e, svi dijelimo isto mišljenje, što je u svakom slučaju vrlo dobro svi pokazujemo da je neprihvatljivo ukinuti e, imunitet 138 e, zastupnika. To e, nije prihvatljivo sa aspekta pravne države. Mm, to ne spada u demokraciju Mm, e, ja sam bio e, predsjednik odbora za parlamentarni imunitet, znam o čemu govorim. Želimo li mi to ili ne, moramo e, uzeti na znanje da je Turska geografski tamo gdje jeste. Ona je nakon Rusije i zajedno sa Egiptom zemlja sa e, najmnogoljudnija zemlja u našem e, susjedstvu 90 milijuna ljudi oni su geografski naseljeni tamo gdje jesu e, mi kao Evropska unija kao pregovarači moramo rješavati one stvari koje treba rješavati E, u vezi sa izbjegličkom krizom imali smo potrebu da se intenzivnije povežemo sa Turskom. Ima i drugih e, područja gdje e, trebamo pojačanu suradnju sa zemljom kandidatom. I iz toga je proistekao akcijski plan on obuhvaća nekoliko područja. Jedno područje jeste e, pitanje kako podupirati Tursku u prevladavanju izbjegličke krize. Mislim da je dugo vremena vladalo mišljenje da zemlja koja je prihvatila tolike izbjeglice kao i druge zemlje u regiji ima pravo da zahtjeva potporu E, s druge strane, u ovom akcijskom planu je e, dano na znanje e, da će se unijeti nova energija u pregovore o pristupanju. Govorili su o liberalizaciji viznog režima. To je uvijek bila stremljenje Turske. Ona je željela postati članica Europske unije Turska je tražila liberalizaciju viznog režima za svoje građane. Ako je to njihova želja, onda to moramo riješiti, ali imamo za to uvjete. Ako uvjeti nisu ispunjeni, onda se stvari neće dalje odvijati. I tako stvari sada stoje. Kao i mnogi od vas, ja smatram da Turska, iako uvijek pokazuje ambiciju da postane članica Europske unije, ona se kreće u potpuno suprotnom smjeru. Ja bih želio da gospodin e, e, Erdogan ide u smjeru koje, mi želimo. Moramo vidjeti da li e, gospodin er, Erdogan shvaća stvari ozbiljno u pregovorima ili ne. On mora ispuniti europske uvjete E, ne možemo pregovarati o vladavini prava. Nemamo tursku varijentu demokracije. Imamo jedinstveno shvaćanje što je demokracija, koje su pravila igre u demokraciji. U, u Europi u, i u Europskoj uniji. Mm, e, Europa mm, niti ja niti vi se ne, trebate e, bojati Erdogana. Mi idemo svojim putem, imamo svoja načela, e, e, zainteresirani smo za dobrosusjedske odnose, ali moramo i djelovati kako to situacija zahtjeva. uvjeravam vas da komisija neće okljevati, da neće popustiti upustiti u nijednom pitanju, ali moramo živjeti sa susjedima e, i to je u interesu naših sugrađana. Hvala lijepa. Hvala lijepa povjereniče. Ovo zaključuje našu raspravu i sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda.